Kolege, počnemo sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Radi se o izvješću o napretku u vezi sa e, politikom susjedstva E, tu je uložen 46 amandmana, oni su prevedeni na sve jezike, a većina ih je uložena na engleskom. Najprije ću dati riječ e, izvjestitelju Vols, Volskom e, i kolegi Panceriju, ali prije nego što to učinim htjela bih E, pozdraviti veleposlanika u u Tbilisiju, e, gospodina Filipa e, Dimitrova, koji će nas izvijestiti o situaciji u Gruziji. Sad riječ dajem izvjestiteljima koji će nam dati kratak uvod. Najprije gospodin Sareš Volski. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Nedavno smo E, raspravljali o prvom čitanju mog izvješća, dakle pokušat ću biti kratak. Najprije 460 amandmana je uloženo, ja želim zahvaliti svima koji su dali doprinos mom izvješću. E, sa kolegom Pancerijem e, smo pročitali sve te amandmane i pokušali formulirati kompromisne amandmane. Moja druga stvar koju sam htio reći je da se stvari događaju, osobito u našem istočnom susjedstvu, situacija je vrlo dinamična. Dakle, već smo dopodne raspravljali o e, tim temama u vezi sa Ukrajinom. Dakle, zbog tih događaja može doći do promjena u kalendaru. Dakle, kako bismo sve činjenice E, uvažili. Može se dogoditi da se kalendar uspori, ne ubrza, nego uspori. E, to će naravno ovisiti o našem predsjedniku Broku i događajima koji će se eventualno dogoditi. Dakle, e, vidjet ćemo u kom trenutku hoće li i hoće li Ukrajina ispuniti sve uvjete i da li preporučujemo potpisivanje sporazuma ili ne. Dakle, ovaj moj istočni dio je onaj koji eh, je uzrok problema i htio bih zahvaliti kolegu Panceriju na razumijevanju, eh, jer upravo taj istočni dio će utjecati na eh, rokove i kalendar. Složili smo se da ćemo imati tri posebna sastanka izvjestitelja u Sjeni, jedan za općeniti dio, E, i onda dva posebna sastanka, jedan za istočni, jedan za južni dio. E, još jednom želim zahvaliti gospodinu Pancjeriju na izvrsnoj suradnji koju smo do sad imali na ovom izvješću. Očito broj amandmana e, dosta govori oni naravno e, imaju svoju vrijednost e, po svom sadržaju ali često se i ponavljaju a i izlaze iz e, konteksta ovog izvješća tako da ćemo neke dijelove morati ostaviti po strani da, tako da smo sa gospodinom Pancirim odlučili podržati one amandmane koji unose novi relevantan sadržaj u ovo izvješće. To znači e, neke od uloženih i nadam se da će oni koji su uložili amandmane koje nećemo uzeti u obzir da će e, imati razumijevanja za to. Što se tiče mog dijela izvješća o istočnom partnerstvu, ja sam optimista što se tiče rezultata i ako se taj optimistični scenario i ostvari što se tiče priprema za summit u Vilniusu, ovaj, ovo izvješće e, će možda biti e, e, jedan pravovremeni glas o tome što se može postići u Vilniusu. E, zaključak naše rasprave sa gospodinom Osalivenom e, danas do podne o e, napretku, o odluci vijeća o privremenoj primjeni odredbi sporazuma o pridruživanju Dakle, bit će potrebni dijelovi teksta koji koji će uzeti u obzir sporazum, e, dogovor između vijeća i dogovor između vijeća i parlamenta. Što se tiče teške situacije e, u vezi sa Ukrajinom, htio bih dati podršku vijeću da u potpunosti primjene i to bez nepotrebnog odlaganja e, u prvom redu ovaj dio koji se tiče trgovine. To je bilo sve što sam htio reći. E, želim sada dati riječ e, svom ko izvjestitelju. Hvala lijepa a Sada ću riječ dati e, ko izvjestitelj gospodinu Pansjeriju koji se bavio južnim dijelom. Hvala lijepa. <clears throat> Zahvaljujem se kolegi Sajuš e, Volskom koji je surađivao onom općim dijelovima gdje smo tu više manje E, uspjeli e, postići rezultate i moramo izraziti različite koncepte kako bi e, taj tekst bio homogen. Što se tiče zajedničkog dijela teksta, ova dimenzija sjever ug, čuli smo, uloženi su naime mnogi amandmani koji se odnose na važna priopćenja iz Barcelone i iz Pariza i različite preporuke. Ja nemam problema sa s tim porukama njih možemo uklopiti e, kao i oni amandmani koji se odnose na načela više za više i manje za manje u e, dakle svjetlu politike susjedstva. Mi ćemo sve to proučiti i to predočiti na uravnotežen način. Velik broj amandmana se odnosi i na potrebu da se uzmu u obzir aspiracije arapskog svijeta koje se odnose na ljudska prava i na e, vladavinu prava, pravnu državu i borbu protiv korupcije. I tu ne vidim nikakve probleme. Možemo usvojiti te amandmane. Jedino što postoji je potreba da se njima da sustavni pristup. Ima i neke amandmane koje se odnose na područje primjene određene dijelove teksta. I tu e, kolega Sajruš Volski i ja radimo na tome da ih učinimo koherentnima. Međutim, tu ne vidim nikakve posebne probleme. Određeni specifični e, kompromisi odnosit će se na politiku susjedstva i amandmane od 73 do 84 kao i izvješće za 2012. godinu e, i te njegovi amandmani 96 do 98. Na e, trećem e, paragrafu ćemo unijeti izmjene o novoj politici susjedstva E, kao i paragraf koji se odnosi na novi proces demografskih reformi, a isto tako ćemo po pitanju manjina e, unijeti amandman kojim će se odražavati različiti koncepti koji su kolege izrazile. E, na paragrafima od 5. do 13. kao i onima od 130 do 144 o kojima govorimo i kolega koji su u istočnom partnerstvu. O njima će više raditi moj kolega. Što se pak tiče specifičnog dijela koji se odnosi na južnu dimenziju, napravit ćemo e, kompromis o organizaciji službe s posebnim zadatkom. Dakle, taj task force e, mislim da ovaj amandman ima za cilj da naglasi da je upravo naš parlament taj koji je odlučio da se e, takva skupina s posebnim zadatkom osnuje i da smo mi poslali već e, u Tunisu e, jednog takvog predstavnika i da smo mi bili koji smo stajali iza toga. Isto tako kaže se da je važno podržavati sve izazove demokratskih e, tranzicija koji trebaju biti prioritet u Europi. A isto tako e, govorit ću i o onim amandmanima koji žele stvarnu regionalnu dimenziju e, i promicanje demokratskih vrijednosti u tim zemljama. To je općenito dakle o zemljama juga. A postoje isto tako amandmani koji se odnose ponaosob na neke zemlje. S obzirom na to kako e, mogu, e, odnosno moraju izgledati izvješća, često nemamo mjesta za pojedine e, amandmane, pa ćemo odnosno ne možemo unijeti stvari u tekst, pa unosimo, ćemo unijeti amandmane primjera radi o Alžiru. Jutro smo već djelomično razgovarali o tome kada smo se osvrnuli na izvješće Tanok. Naprimjer, e, osvrnut ćemo se tu i na Maroko. Konkretno ćemo zajedno s izvjestiteljima u Sjeni proći sve te amandmane kako bismo e, dobro završili naš posao. Mislim da sasvim mirno možemo raditi na tim pitanjima i ja tu dajem zapravo pozitivno mišljenje, optimist sam. Mislim da ćemo u najkraćem mogućem vremenu doći do kraja ovog posla. Hvala. Hvala gospodine Pancieri. Prije nego što e, pređemo na rasprave, htio bih na početku dati riječ veleposlaniku u gospodinu Filipu Dimitrovu, da nam da najnovije informacije o situaciji u Gruziji. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Naravno, pogledao sam nacrt rezolucije i e, cijenim e, da počinje sa E, procjenu situacije u Gruziji i priznanjem e, znatnih e, napredaka kako su u Gruziji postignuti u posljednjih deset godina. Rekao bih da postoji jedno jedan rašireni stav koji podupire, snažno podupire pristupanje Gruzije Europskoj uniji. Dakle, postoji opozicija koja je definitivno prozapadno, proevropski orijentirana. E, postoje i članovi vlade koji su tako raspoloženi. Dakle, ono što je važno je što e, ono što evropska strana od sad radi da ne podruje tu tendenciju. E, mi smo naravno zabrinuti zbog nedavnog razvoja događaja u regiji, međutim u grozi nema mnogo mogućnosti da se na Gruziju vrši pritisak izvana. U slučaju Gruzije e, veliki dio teritorija je e, je tu već od, odcijepljen tako da nema više mnogo mogućnosti da se na Gruziju viš, vrši pritisak. Rizici će e, se svoditi na unutarnje procese i e, političke dinamike koje ćemo morati pomno pratiti. Mislim da se ne može očekivati e, nikakva iznenađenja prije Vilniusa. Zapravo da će mislim da možemo očekivati da će doći do realizacije e, tih dugo željenih ciljeva i e, mislim da je u tom pogledu od osobite važnosti liberalizacija viznog režima što može e, još pojačati ove pozitivne tendencije prema Europskoj uniji. Što se tiče političkih e, dinamika, Gruzija se nalazi u fazi pred predsjedničke izbore. Imamo znači stranku na vlasti i prozapadnu opoziciju. E, blago, vrlo blago rečeno e, stranka na vlasti daje protu zapadne E, signale, definitivno je protiv NATO što može značiti Međutim, predsjednik vlade je najavio ostavku, što se smatra neizbježnim i što moramo uzeti vrlo ozbiljno i to može dovesti do raspada e, stranke na vlasti koja e, zapravo vladajuće koalicije koja je jedan konklomerat dakle to moramo e, pomno pratiti tu situaciju e, jer može se dogoditi da prozapadni elementi u toj koaliciji nestanu sa političke scene što mi naravno želimo Međutim, najvažnija tema ostaje hoće li i dalje postojati snažne prozapadne tendencije u Gruziji. E, njihova, njihov nosilac je najsnažnija oporbena stranka koja je u prethodnom periodu bila na vlasti. Dakle, postoje evidentni signali, podaci koji govore o tome da se, da postoje napori e, koji idu u smjeru e, uništavanja ove koalicije koja je na vlasti. Ova rezolucija je jedan uravnotežen tekst koji koja E, uključuje i ono i preporuke što treba učiniti i što se ne smije dopustiti. Važno je imati to na umu. Prozapadne snage u Gruziji moraju ostati a to me vraća na ono što sam rekao na početku, ono što spominjete u svom nacrtu rezolucije o značajnim uspjesima koji su postignuti u Gruziji u posljednjih deset godina je e, jako povezan sa rezultatima onoga što je radila prošla vlada. Zato je važno pratiti situaciju kako ne bi došlo do e, raspada te stranke. Dakle, važna je snažna proevropska tendencija u zemlji koja je nastala među stanovništvom nakon e, perioda građanskog rata u Gruziji. To moramo imati na umu. I moramo shvatiti da postoje da su naše mogućnosti ograničene e, e, krajnje u krajnjoj liniji odlučujuću ulogu će odigrat e, volja naroda naravno. Hvala lijepa gospodine veleposlaniče Dimitrov. Ako dopuštate, Jacek Volski ima kratko pitanje. Izvolite. Imam dva pitanja. Kao prvo, već smo jednom iznenađeni e, situacijom u Gruziji, to je bilo u kolovozu 2008. Ja se sjećam da je u lipnju na ovom odboru smo glasali za odluku da EU pošalje misiju e, u Južnu e, Osetiju. Međutim, našu preporuku se nije poštivalo i došlo je do intervencije. E, nadam se da nećemo po drugi put biti iznenađeni e, dva pitanja prvo čini se da će gospodin Švili biti e, netko ko će zemljom vladati iz pozadine moje pitanje je kako je to moguće da se vlada zemljom bez ustavne odgovornosti E, drugo pitanje, gospodin Ivanišvili kaže da je e, trenutna oporba loša i da je mora zamijeniti drugom oporbom koju predvodi gospodin e, Bušarnace može se dogoditi da dođe do promjene javnog mnjenja od proeuropskog raspoloženja prema protueuropskom raspoloženju. Hvala lijepa. Sada ću dati veleposlaniku mogućnost da odgovori, ali nakon toga ćemo e, čuti ostala pitanja jer ne radi se ovdje o saslušanju veleposlanika u Gruziju. Izvolite. E, hvala za pitanje gospodine Volski. Naravno ne mogu vam točno reći što se događa u e, glavama bilo koga u Gruziji. Scenarij koji ste vi opisali nije nemoguć i neostvariv. Ipak, zaista se nadam da do takvog eh, da će do takvog razvoja događaja eh, doći kada za to odluče dionici gruzijske političke scene. Ne možemo međutim utjecati na odluke eh, birača, možemo jedino biti svjedoci tih odluka. Svi oni ljudi koji su zaista prominentni u podržavanju europske opcije u Gruzi e, e, oni su više za jačanje toga nego e, da se tako nešto blokira. Ipak, u potpunosti sam svjestan da rizici postoje i iz tog razloga sam u mom izlaganju naglasio da je važno koristiti naše instrumente, našu e, moralni autoritet kako bismo jasno rekli da se mora podržavati pro europsko raspoloženje u Gruziji. Nadamo se e, da će E, ova, da ova odluka neće e, biti vezana za e, kaznu zatvora. Hvala vam puno, a sada idemo na naš popis govornika, najprije gospodin Kovalo. ja imam samo jedno postupno pitanje, gospođo Neis, izvolite. Mislim da je to zapravo čudan način rada danas poslije podne. Drago mi je da je tu veleposlanik Kirilov, pozdravlja, <laughs> Dimitrov, oprostite, i e, pozdravimo ono što je on rekao. Ne, ne, evo, jednog sam kolegu jednostavno unaprijedila, oprostite. Ja sam mislila da ćemo zaista ovdje imati raspravu u Gruziji tome sam se veselila. Ali sad kada smo saslušali poslanika nakon toga gospodina Sajruša Volskog, a onda kratki odgovor veleposlanika, a nitko drugi ne može u tome sudjelovati, to mi je čudno. Ja želim nešto reći o Gruziji, a ako želimo raspravljati o Gruziji, onda možemo to napraviti u prisustvu veleposlanika, ali ne na način na koji smo tada učinili. Moram ovdje uložiti prosvjed. Izvolite. U ime moga kluba zastupnika moram reći da nas je pomalo šokirao ovakav postupak. E, nazočnost veleposlanika nije bila na prijedlogu dnevnog reda. Ovo izgleda kao saslušanje o Gruziji, ali to nije cilj sadašnje diskusije. Imamo puno e, zapravo pitanja vezan za postupak. Na početku smo najavili da će ovdje doći veleposlanik. Nitko nije ništa e, proturječio kad je to čuo. E, rečeno je da će veleposlanik reći nekoliko riječi o situaciji u Gruzi. Ja sam također rekao da se ne radi o saslušanju o Gruzi, već da će vraćamo na e, glavnu temu našeg razgovora. Gruzija je jednostavno dio tog područja. E, mikrofon je uključen. Na početku je rečeno nitko se nije usprotivio tome, nitko nije rekao da, mu, e, da se protivi tome da poslanik dođe ovamo. Hvala lijepa. E, evo sada hvala. Gospodin Brok, izvolite. Molim da ovo sve gledamo malo opuštenije. Imamo pred sobom izvješće koje obuhvaća i Gruziju, ali ne samo Gruziju. I danas imamo priliku jer je gospodin veleposlanik ovdje, a kao što smo već čuli protiv toga niko nije e, imao primjedbe. E, dakle, danas smo već dosta razgovarali o Ukrajini i kad je se već pružila ova prilika, onda nismo htjeli to e, stavljati kao posebnu točku dnevnog reda na dnevni red. Ako bilo tko ima pitanja koja želi uputiti gospodinu veleposlaniku, može to učiniti. E, ovo nije zatvorena, zatvoreni sastanak, e, dakle on će odgovoriti na pitanja, ako ne želite postaviti pitanja, onda naravno on neće odgovarati na nepostavljena pitanja. E, ja predlažem da jednostavno nastavimo sa, sastanku, sa sastankom, ja ne vidim u čemu je problem. Osim ako se, ako netko E, želi pomoću formalnosti zapravo e, se boriti protiv nečega što mu ne paše. E, mi smo mi imamo dakle veleposlanstvo u zemlju koje, o kojoj se radi između ostalog u izvješću i činilo nam se da, je, da ima smisla kad je već veleposlanik tu da bude i danas na ovom sastanku. S vremena na vrijeme naravno e, dolazi do pojave da e, smo različitih političkih stajališta. Ja e, jako cijenim rad veleposlanika Dimitrova, mislim da je, da je obavio jako dobar posao, postigao veliki uspjeh u periodu kad je Gruzija prolazila kroz tranziciju E, a tu je došlo do jednog mirnog e, prijenosa vlasti i ja sam mu na svemu što je učinio i svemu što je postigao vrlo zahvalan. Hvala lijepa. Pa mislim da ne moramo sada više o tome raspravljati. Još jedno pitanje vezano za postupak. Evo, gospođa Nec, izvolite. E, nešto osobno, osobna zapravo bitni faktor ako mi dopustite. Nisam prosvjetovala da je ovdje s nama naš veleposlanik u Tbilisiju. Ne, nemam ništa protiv njegovog prisustva. Međutim, zbog činjenice kako je gospodin Sajruš Volski sada tu reagirao, ne protiv veleposlanika. Morate shvatiti da nitko od nas nije u stanju kontrolirati Sajruša Volskog. E, dragi kolege. Nastavimo dalje s pitanjima. E, Jacek, možete ostati ako želite. Ako netko ko želi postaviti pitanje, želi postaviti pitanje i veleposlaniku Dimitrovu, samo neka izvoli. E, sada je na redu gospodin Koval, vraćamo se na našu glavnu temu. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. I hvala vam što ste pripremili ovo izvješće. To izvješće sadrži čitav niz zanimljivih e, tema. Puno smo govorili o narančastoj revoluciji u Ukrajini, a kada govorimo o narančastoj revoluciji često zaboravljamo što se dogodilo kasnije, ono što je dobilo do određene doze zamora Evropom. Jer Juščenko e, je na e, trgu Majdan, trgu neovisnosti, obećao ukidanje vize za e, Moldaviju i Ukrajinu. E, znam to iz prve ruke u tim zemljama. Kratko prije održavanja sastanka na vrhu u Vilniusu pitanje viza igraće veliku ulogu možda čak i važniju ulogu od aspekata vezanih za trgovinu. Moramo govoriti o pitanjem viza. Ukidanje viza ne znači da bismo trebali prekinuti pograničnom kontrolom. Možemo u današnje vrijeme obavljati elektronsku e, provjeru na granici. E, znam e, da je e, pogranička kontrola složen proces i knjavi. Jedna zaklada je došla do zaključka da u zemljama kao što su Ukrajina ili pak Moldavija da Europska unija na kocku stavlja vlastitu vjerodostojnost i e, da ne budemo li se bavili pitanjima ukidanja viza, da će se dovesti u pitanje naš kredibilitet. I, e, hvala. A sada riječ ima gospođa Kopa. Puno hvala. Prije svega govorimo u ime gospodina Marka Stibića, on je naš izvjestelj u Sjeni. Europska politika susjedstva je nešto što mnogi dovode u pitanje, a u našem je interesu da ona dobije pozitivnu ocjenu, jer istočno partnerstvo je značajna e, i koherentna politika e, sa e, parlamentom Euronestom. Pitanje je uvijek je li čaša pola puna ili napola prazna, EPP gleda na to tko je na vlasti i na taj način gleda je li se radi o pola punoj čaši ili pola praznoj čaši, e, ovisno o tome je li netko iz njihove desnice na vlasti ili nije. A sada ja nastavljam s mojim dijelom e, intervencije. E, e Mislim da i južno susjedstvo mora dobiti novi zahamah i da se mora više raditi na izgradnji demokracije na jugu sredozemlja. U, e, isto tako, e, e, građanska prava moraju se poštovati i u istočnim zemljama istočnog partnerstva i sus, južnog partnerstva. E, treba e, uzeti u obzir sva ljudska prava i slobode, slobodu vjeroispovijesti, govora e, i spolnu orijentaciju. Što se tiče partnerstva, već je ranije rečeno, moramo i ponoviti, to su pokretači mnogih stvari u tim zemljama. E, stvaraju se na taj način jake veze s Europom, uspostavljaju dobre prakse i ekonomski i politički dijalog. U ovim teškom razdoblju, naročito u zemljama juga, Europska unija bi morala imati značajna sredstva za zaštitu e, izbjeglica i e, naročito za zaštitu žena i maloljetnika. Parlament mora pokazati značaj koji pridaje takvim politikama. Rezolucija e, koju imamo trebala bi se obogatiti amandmanima kojim će se ojačati ovo što sam upravo iznijela. Hvala gospođo Kopa, sada gospodin Landsbergis. Hvala. Dobih nekoliko primjedbi samom načinu na koje je izvješće sročeno. Naravno, vrijeme je prošlo <clears throat> i neki aspekti su zapravo sada već zastarjeli u svjetlu nedavnih događaja. Postoje i e, neke manjkavosti koje će se možda e, nadomjestiti amandmanima. Da vam možda nekoliko primjedbi. Ako se uspoređu informacije koje smo danas čuli o Venecijanskoj komisiji i ovim posljednjim e, riječima u Ukrajini, to se mora e, izmijeniti. Gospodin Sajruš Volski će to sigurno imati na umu i do tog zaključka i sam doći. Postoje još neke stvari koje, na koje želim da se obrati pažnja. O e, Armeniji, Siriji, Gruziji. Ona predgu u Armeniji nužno je reći da tamo do napretka nije došlo a po e, pitanju onih uvjeta za sporazum o pridruživanju. E, mi smo to bili usvojili ovdje o e, govorili smo i o mjerama za povjerenja. To ništa nije napravljeno. Nažalost, nedavne odluke armenske vlade e, udaljuju Armeniju od Europske unije i e, oni iskazuju to da im je draža Euroazijska unija. Nadalje, po pitanju Gruzije, možda bi se mogla napraviti sugestija da je potreban oprez kako na terenu e, ne bi E, došlo e, do e, raspodjele zemljišta. To je zapravo prokacija u toj zemlji, možda malenog opsega, ali to treba uzeti u obzir. Po pitanju Sirije, E, ne smijemo se tu osvrnuti samo na strašnu humanitarnu situaciju, već moramo staviti i nešto konkretnije tu kako stati na kraj sukobima u Siriji, naročito e, uporabe e, plina protiv stanovništva, a još i više da to prođe nekažnjeno. I onda čitavo pitanje vezano za naoružavanje. Nitko e, ne preuzima odgovornost među onima koji e, donose odluke i e, koji su ispali rakete. Hvala. Gospodin i sada gospodin Šolc. Gospodine Šolc, izvolite. Ne Šolc, Šolc. Gospođa Teoharus onda ima riječ. Hvala. E, nisam nije se uvjere govorit ću grški, stavite slušalice, molim. Naime, moram reći da nisam uvjerena da je Armenija sama odluč, sama, da sam odlučila za ovaj put, te da ćemo izgubiti strateškog saveznika na Kafkazu naročito budemo li usklađivali odluke koje su Armenci donijeli. Moramo uzeti u obzir atmosferu u kojoj žive Armenci, e, oni su izolirani. Moramo dakle uzeti u obzir klimu i strah u kojem žive armensko stanovništvo. Oni su stalno žrtve prijetnji pitanje Gornje Karabaha treba se izdvojiti od e, sporazuma o pridruživanju. Ne smijemo koristiti dvostruka mjerila kada donosimo odluke. Dakle, su me nije uvjerilo u da Nedavno sam se susrela i s predsjednikom i s predsjednikom vlade Armenije. Oni su mi tada jasno rekli da se žele okrenuti Europi. Oni su okrenuti Europi. Moramo to uzeti u obzir prije no što donesemo odluku. Ne smije nas izvješće odvesti u drugom pravcu. Moramo Armeniji pomoći da se vrati na europski put. A što se tiče Nagornje Karabaha, naravno taj se problem mora riješiti. Međutim, povelje Ujedinjenih naroda, a članak drugi o samo, pravu naroda na samoopredjeljenje moraju se također uzeti u obzir. Hvala. Hvala vam, gospođo gospođo de Kajzer sada. Hvala, predsjedavajući. Kolege, no što, Sajruš Volski i Panceri su napravili izvrstan posao o politici susjedstva. Međutim, ovdje se susrećemo s problemima na, e, juž, u južnom susjedstvu. To da je situacija izuzetno promjenjiva i eksplozivna, a ovo što je rečeno u tekstu i u amandmanima ili više ne vrijedi ili samo djelomično vrijedi jednostavno zato što se situacija promijenila. Pitanja o Libanonu. Mislim da ima e, nekih malih netočnosti. Ja sam upravo bila u Libanonu i e, unijela sam amandman e, o zatvaranju granice za sirijske izbjeglice. To je sada netočno jer je ta granica ponovno otvorena prije tri dana. Ono što treba naglasiti je da nema novaca humanitarnih fondova i agencije Ujedinjenih naroda. A isto tako nema nikakve e, političke vlasti. Mi smo rekli da vlada mora ponovno početi s radom, ali na političkoj razini apsolutno nikoga nema da to koordinira. Što onda treba napraviti? Usmeni amandman, treba li čekati plenarnu sjednicu? Ne znam. E, može li se izvješće izmijeniti, a E, zapravo stalno se situacija na terenu mijenja. E, gospodine Lansberg, vi govorite o odgovornima, o e, kemijskom oružju i tako dalje. Slažem se, ali barem bi nam trebalo biti drago da danas imamo sporazum o kemijskom oružju i da se sada nešto odvije u Njujorku jednostavno mislim da ćemo sve do plenarne sjednice morati ažurirati situaciju. Ne znam ima li smisla ulagati usmene amandmane. U svakom slučaju želim e, naznačiti kolegama da nema problema sa samim obavljenim poslom, već da se jednostavno situacija na terenu stalno mijenja i to značajno. Puno hvala, a sa riječ dajem gospodinu Štiru. Pa evo, samo bi e, naravno pozdravio rad e, jednog i drugog izvjestitelja i spomenuo dvije točke koje se meni čine da su tu bitne. Jedno je e, konzistentnost u izvještavanju i u uzimanju svih amandmana koji su predloženi kao što su izvjestitelji najavili da će učiniti pogotovo u svjetlu novih događaja koji su se između prvog teksta koji smo ovdje razmotrili do konačne verzije i osim toga samih rezolucija koje smo donijeli u strasbourgu nedavno kao što je na primjer rezolucija u egiptu gdje smo e, neke stvari specifično spomenuli kao što su napadi na kršćane i potrebnu ulogu europske unije u tom smislu pa upravo u svjetlu te konzistentnosti naravno vjerujem da će se i takvi amandmani e, ovdje i naći. drugo je u ovoj raspravi jedan možda potrebitan e, sistemski ili višesistemski pregled političkih procesa i u istočnom i u južnom susjedstvu E, dakle koje nisu samo jedan zbroj situacija u pojedinim državama nego mogu analizirati što se ovdje događa. Kad vidimo na primjer da gubi Europska unija utjecaj i u Gruziji i u Armeniji a da jača na primjer utjecaj moskve ruske federacije kada vidimo naravno da je to isto tako točno i u južnom susjedstvu pogotovo nakon uspjeha jedne diplomatske akcije iz moskve u vezi sa sirijom. mislim da upravo na taj način sistemski gledati e, te procese je nešto što će nam pomoći i oplemeniti ovo izvješće. hvala. Thank you very much, Mr. Mr. Hvala gospodine Štir. Sada gospodin Majer. E, puno vam hvala predsjedavajući. Dobro znate da je e, moj klub zastupnika vrlo kritičan kada se radi o Europskoj policiji susjedstva. Govorili smo o tome kada smo govorili o arapskom proljeću. Pitamo se čemu zapravo služi politika susjedstva kao i sporazumi o pridruživanju. Režimi e, Mubaraka i Benalije nisu nikada bili dovedeni u pitanje jer e, se uopće nije radilo o ljudskim pravima, već o slobodi kretanja robe i trgovine. Mi ne želimo da europski građani prolaze e, e da e, naši susjedi zapravo e, žive u situacijama koje mi ne želimo za sebe. A ovi sporazumi zapravo se sklapaju na osnovu europske ekonomske politike. E, želi se slobodne trgovinske zone, dereguliranje tržišta, financijskog sektora, privatizacije, a sve to skupa zapravo znači da će se radnici naći u slijepoj ulici. I mi jednostavno pokušavamo izvoziti i to osigurati. Ali mi smo protiv toga u našem klubu zastupnika. Mi želimo eh, sporazume koji će biti dvosmjerni gdje će oba partnera imati jednake vrijednosti koji dijele, a ne da mi namećemo naše vrijednosti drugoj strani. Ne slažemo se dakle načelno sa ovime. E, način kojim smo se bavili režimima Mubaraka i Benalije su samo primjeri i ilustracije ovoga što ja upravo kažem ali situacija je isto tako loša i kada se radi o Palestini i Zapadnoj Sahari. Jasno je da nas ne zanima međunarodno pravo. Zapadnu Saharu okupirao je Maroko. E, tu je došlo do dekolonizacije, međutim, europska politika susjedstva želi biti iznad međunarodnog prava te dati Maroku neki napredniji status. Slična se stvar događa kada je u pitanju Palestina. Izraelci počinjavaju ratne zločine, a nitko se time ne bavi. Time se ne bavi jer jednostavno ovdje se uopće ne radi o ljudskim pravima. Čelnici Europske unije koji su sada na vlasti žele da se europsko gospodarstvo baziva na deregulaciji i e, oni e, žele zapravo kapitalizam koji će odabranim, malobrojnim odabranicima davati e, profit. A o eventualnom pitanju hoće li Turska ući u Europsku uniju, treba se baviti pitanjima da su oni i dalje okupirali sjeverni Cipar, 30 tisuća vojnika tamo, kršenje ljudskih prava i slično. Hvala. Hvala e, predsjedavajući. Ja imam nekoliko komentara o južnom e, partnerstvu. Gospodin Panceri bi htio da se ova skupina e, s posebnim e, zadatkom proširi i na duge zemlje. Ja sam uložila amandman u tom smislu. Mislim da bi bilo dobro da imamo takve skupine za posebne zadatke za različite zemlje postoji mogućnost potpisivanja ukidanja viznog režima, ali isto tako postoji pitanje readmisije. Mislim da se te dvije stvari trebaju povezati i da se e, na taj način treba nositi s pitanjima ilegalne migracije. Ako se dobro sjećam, E, postoji tijelo e, na čijem je čelu barunica Ashton. Mislim da bi to tijelo moralo igrati značajniju ulogu. Mislim da e, moramo promijeniti vokabular kada se radi o pomirenju. O tome smo prije par tjedana govorili u Strasburu. U mojim amandmanima uznio sam malo e, drugačiji vokabular. Recimo da se govori o pozitivnom razvoju događaja. S Alžirom primjera radi prije nekoliko mjeseci promatračka misija pratila izbore u Alžiru. Postoje planovi da se poboljšaju odnosi s Alžirom. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htio iznijeti komentar o nečemu što je smo čuli od kolege iz Cipre vezano uz Armeniju. Nažalost, ona nije mogla biti nazočna jučer kada smo imali dosta dugačku raspravu o izvješću Poreba. Ni taj kolega nije mogao doći. I tu se zapravo podržava mišljenje koje ste vi, Eleni, iznijeli. E, dakle, ne možemo... Naime, Armenija je poduzela određene korake donijela geopolitičku odluku. Ja smatram da je to pod pritiskom i mi ćemo e, nastaviti pomagati Armeniji i vrata će biti otvorena za sudjelovanje Armenije u inicijativama Europske unije. E, Zeleni su isto tako postavili pitanje o ukidanju viza i na Gornom Karabahu i vjerojatno će vam biti drago čuti da naš klub zastupnika neće to podržati, da se Armencima e, zapravo to ne onemogući. Možda e, nije bilo mnogo zastupnika u ovom odboru prije deset godina, osim gospodina Broka i mene. Ja sam bio prvi izvjestitelj o europskoj politici susjedstva ja sam bio jedini izvjestitelj i u to vrijeme i tada se vjerovalo da će jedan model se moći primijeniti i za zemlje na istoku i one na jugu. Međutim, uskoro se pokazalo da se to ne može učiniti. Naravno da Maroko i Moldova su vrlo različite zemlje kao i Alžir i Armenija. I to je bio slučaj tada kao i sada i vezano smo izvješće o Sahelu i razlike između Maroka i Alžira su velike, čak i danas. Arapsko proljeće se donekle pretvorilo u arapsku zimu što se tiče napretka ovih zemalja prema liberalnoj demokraciji kakvu poznajemo na ovom kontinentu. Osim toga, Rusija se probudila što se tiče istočnog partnerstva i e, oni smatraju da je to protiv njihovog nacionalnog interesa. Prema tome ja se nadam da će usprkos tome Ukrajina, e, koja je dovoljno velika, a i manja Gruzija, ostati na tom e, putu euroatlantskih integracija e, usprkos vjetrovima koji pušu iz Moskve i koji pokušavaju zaokrenuti u drugom smjeru. Dakle, u posljednjih e, deset godina isto tako se govorilo o Uniji za Mediteran, međutim, to je bila jedna snažna francuska inicijativa, ali ne vidim točno u kojem pravcu se to kreće, izgleda da se ne kreće nikamo. Naravno, možemo pokušati iznjedriti jedan model za sve, međutim, ja smatram da nam treba fleksibilan pristup kako bi stvari mogle zaživjeti. Ja sam dva puta bio izvjestitelj i za istok i za jug i zatim još jednom izvjestitelj za istočne zemlje, a sada pokušavamo imati, naime tada smo pokušavali imati tematski pristup pojedinačnim zemljama, naravno e, temeljeno na principu da te zemlje imaju mnogo toga zajedničkoga, ali čini se da je sada to više neka vrsta regate E, i e, da se pokušava vidjeti kako svaka zemlja stoji u odnosu na vlastito okruženje. I zapravo me iznenađuje da je taj koncept europske politike susjedstva još uvijek preživio, ali to je ono što imamo. Ja čestitam izvjestiteljima na poslu koji su odradili u tim uvjetima i mislim da je to koncept koji je zapravo vrlo problematičan. Uh, monsieur le Président, chers collègues, Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, ja želim pozdraviti izvješće gospodina Pancerija, gospodina Volskog. Mislim da je uistinu riječ o gotovo nemogućoj misiji. Njihov zadatak je bio takav i čitajući izvješće shvaćamo u kojoj mjeri je taj zadatak nemoguć. Tu se zapravo nalazimo pred nečim e, što je zapravo vrlo teško odraditi. E, imamo jedan paragraf o Siriji u trenutnim okolnostima. Ne znam na koji način se to uopće može okvalificirati. Ono što je rekao kolega Sarius Volski vezano uz Gruziju, gdje se kaže da je nedavno došlo do e, uz, zapravo uzmaka demokratskih normi, možemo se zapitati e, koliko su kvalitetne te norme bile prije promjena. Moram primijetiti da je Egipat jedina zemlja u vezi s kojom tražimo od Europske unije da primjenjuje načelo e, uvjeta, uvjetovanosti, dakle niti za jednu drugu zemlju se ne traži to načelo, barem ne na tako jasan način. Moram priznati da se tu mm, osjećam pomalo nelagodno jer e, ja shvaćam da se ne može sastaviti izvješće na 20 ili 30 stranica i da smo zapravo osuđeni na to, e, kao što su i činili izvjestitelji, da se neke zemlje spominju samo u jednoj jedinoj rečenici, kao što je bio slučaj sa Moldovom. E, kolegica De Kaiser je također ukazala na činjenicu da se stvari tako brzo mijenjaju da čak i ono što je napisano prije nekoliko tjedana danas više ne vrijedi, a možda neće vrijediti e, niti za dva tjedna. Ne znam e, je li ovo zapravo nešto što nam ilustrira nemogućnost jedinstvene e, politike susjedstva koja se može primijeniti na tako različite zemlje. E, dakle, na istočnim granicama kao i na južnim granicama. Dakle, mislim da o tome treba još razmisliti. Moram priznati da se divim kolegama na trudu. Ne znam bi li se usudila prihvatiti se takvog zadatka, no smatram da u delegaciji trebamo o tome još razgovarati da bismo vidjeli što ćemo učiniti u odnosu na tekst u cjelini. Hvala. <clears throat> Hvala, ja ću govoriti vrlo kratko. Htio bih e, također čestitati izvjestiteljima na izvješću. Ja sam predložio nekoliko amandmana i uvjeren sam da ćemo e, imati neke kompromisne amandmane. Ja sam uzeo riječ da bih rekao e, svoju rezervu vezano uz kolege koji su govorili o Armeniji. Jučer sam već rekao da se zapravo očekuje od nas da se ne obaziremo na ono što poduzima Rusija. Mislim da je neprihvatljivo e, da se da prednost Rusiji u odnosu na Europsku uniju i kao evropljanin ja zapravo odbijam e, to okretanje glave i kao što su rekli neki kolege jučer, činjenica da se ne uspostavlja nikakva veza između sudjelovanja Armenije u programu Europske unije i e, činjenice prepuštanja, e, popuštanja Rusiji. Vezano za ovo što je rekla zastupnica Nec, e, činjenica i ideja Ivanišvilija da ima vlastitu oporbu, mislim da to nije prihvatljivo. Kolega je malo prije naveo izjavu koju je dao i Ivanišvili, međutim mislim da tu treba stvari postaviti na jasan način. E, nema smisla uspoređivati, e, naime smatram da je e, taj čin nešto što se treba okvalificirati kao sasvim neprihvatljivo. Hvala. Allora, la prima precisazione credo che debba... Hvala. Prvo bih želio razjasniti sljedeće. Mi smo se odlučili za političku odluku da ćemo se boriti i da za to ćemo se boriti svim snagama. Trebamo imati jedinstven pristup europskoj politici susjedstva. E, ne želimo razdvajati istočno od južnog susjedstva, prema tome treba nam jedinstven pristup. Nadalje trebamo vidjeti koji su prioriteti i razvoj događaja. I to sve treba uzeti u obzir kod izrade politika. One se moraju temeljiti na projektima i financijskim sredstvima kojima je svrha podržati održivi rast sa socijalnom dimenzijom i politiku mobilnosti e, koja je kružna, kao što je rekao Milan Mon. Naime, treba nam zakonita migracija i mogućnost da se ljudi mogu vratiti u vlastite zemlje da bi mogli doprinijeti gospodarskom razvoju i rastu u svojim zemljama. Osim toga trebamo podržati proces demokratske tranzicije na istoku i na e, jugu i podržati činjenicu da je vladavina prava i jačanje civilnog društva od ključne važnosti. To su osnove na kojima počiva politika susjedstva. Mislim da to treba ponoviti, naravno da to treba konstantno ažurirati. Imamo i koncept više za više, to je istina, ali isto tako vrijedi da je to koncept koji e, je donekle dvoznačan i mislim da se i e, na to trebamo osvrnuti. Zatim tu je i pitanje e, konstantne revizije. Siguran sam da će biti i usmenih amandmana na plenarnoj sjednici i e, moramo biti dovoljno fleksibilni da se s time možemo nositi. Za samo nekoliko sati situacija se može stubokom promijeniti i moramo e, iznaći načina da se nosimo s tim brzim promjenama. Moramo zauzeti političko stajalište ili imati zajednički pristup i e, zatim to moramo biti u stanju brzo ažurirati. Nemamo mnogo vremena da se bavimo time i e, ne možemo imati velik broj stranica u izvješću, zato nismo toliko toga stavili, međutim uzet ćemo obzir amandmane i mislim da će se to dobro uklopiti, govorimo o Žiru, Egiptu i tako dalje. Prema tome e, dodat ćemo nešto putem amandmana. E, neki amandmani dakako nisu e, prihvatljivi, neki ljudi nisu dobro proučili niti zemljopisi. Mislim da bi zemlje Sjeverne Afrike trebale pristupiti Europskoj uniji. Žao mi ali postoje određena pravila. Možda bi se trebali podsjetiti na e, osnove e, geografije. Mislim da je ovo što radimo ovdje vrlo ozbiljan posao i nadam se da će to pomoći Europskom parlamentu da e, pronađe pravu mjeru u europskoj politici susjedstva, da to bude sukladno sa razvojem događaja na istočnoj kao i na južnoj granici. Tijekom sljedećih nekoliko e, dana mi ćemo dorađivati e, ovaj tekst zajedno sa kolegom Voskom. Hvala. Kao prvo mislim da je bitno spomenuti u ovom dvojnom izvješću. Um, bitno je spomenuti opću poruku. Ja bih uh, apelirao na kolege da ne izgube iz vida šumu, tako da uh, glede, da, da im se ne dogodi da drveća ne vide šumu. Mislim da govorim i u ime kolega kada kažem da postoji potencijal e, u tome da imamo jedinstvenu politiku susjedstva koja je onda prilagođena posebnim potrebama zemalja e, na jugu i na e, istoku i pojedinim zemljama. Ali zamislite da nemamo sveobuhvatnu politiku i da imamo posebne politike za svaku zemlju, za Maroko, za Alžir, za i tako dalje. To bi oslabilo našu poziciju. Mislim da je dobro da imamo jedinstvenu politiku i da je prilagodimo potrebama posebnih zemalja. Mislim da nam treba čvrsta, dinamična, e, ciljana i e, opsežna politika e, susjedstva, što bi omogućilo mir, sigurnost i prosperitet u Europskoj uniji i u našim susjedskim zemljama. Dakle, da imamo jedan krug prijateljskih zemalja oko Europske unije. Mislim da to treba biti prioritetni cilj naše vanjske politike. Dakle, e, namjerno ovo izvješće nije vezano uz pojedine zemlje. Želite li e, duža izvješća, možete pogledati izvješće o Maroku ili o Armeniji. Ta su izvješća vrlo opsežna i detaljna. Mi smo imali određena ograničenja i sami smo se ograničili u svom radu i ponosan sam što sam u, za, u slučaju Moldove sve rekao u jednoj rečenici. Što kraće, to bolje. Nitko ne čita dugačke tekstove. Mislim da je ovo jedna koncizna verzija teksta. Što se tiče detalja, pozivam vas da pročitate izvješća za pojedinu zemlju koja su vrlo dugačka i detaljna. Vezano uz konkretna pitanja, nažalost ne mogu odgovoriti na pitanja svih kolega, ali sam zabilježio sve komentare. Što se tiče kolege Langbergisa, bit će promjena i e, naravno je vezano i uz Gruziju i Azmeniju i Ukrajinu. Situacija se brzo mijenja. E, kolegici Nates, ona je otišla, želim reći Dakle, htio sam reći da činjenica da se stvari e, mijenjaju nije razlog da ga ne, ne pokušamo stvari opisati. Rekao sam na početku da ćemo tek na kraju donijeti konačnu odluku i naravno ako se dogodi nešto loše u južnom susjedstvu mi ćemo situaciju ažurirati, svijet oko nas se mijenja. Dakle, bit će izmjena. Zastupnici Nates vezano uz dakle ažuriranje ili ne, vezano uz Gruziju. E, dakle, sve što mogu zaključiti iz ovoga, iz jest, dakle govori se o tome da su demokratska načela ostuknula u Gruziji. E, ja to uzimam iz izvješća gospodina Hamenberga. To je vrlo, on je e, vrlo nijansiran, ali govori o tome da su ustuknule, e, dakle da je došlo do nazadovanja u nekim demokratskim normama u toj zemlji. Gospodin Koval je govorio o važnosti viza ja mogu samo još jednom reći ono što piše u izvješću, dakle trebamo imati ukidanje viza i perspektivu bezviznog režima, u tom slučaju se treba primjenjivati načelo prvog susjeda. Ne mogu ulaziti više u detalje, riječ je o horizontalnom i e, konciznom izvješću. Još jednom želim zahvaliti svima koji su dali komentare. Sve vaše usmene i pismene primjedbe ćemo uzeti u obzir. Ja se ispričavam u svoje ime i u ime kolege su izvjestitelja ako ćemo morati svejedno e, to sažeti u izvješću. Posebno što se tiče opće poruke, europska politika susjedstva je bitna u egzistencijalnom smislu za Europsku uniju. To je e, lako mu za našu vanjsku politiku. Ako u tome ne uspijemo, ne možemo pretendirati da smo globalni igrač. Uh, uh, ja bih htio postaviti pitanje Sajrusu Voskom koji je bio tamo u vrijeme narančaste revolucije, u vrijeme kada uh, smo na brzinu došli do ove politike. Ne slaželite se sa mojim provokativnim mišljenjem, a u ono vrijeme sam mislio da je to uistinu tako, da je čitava politika susjedstva izmišljena na brzinu pod pritiskom određenih država članica koje nisu htjele da se uznemiri Rusija, koja je htjela ponuditi alternativu e, članstvu e, Ukrajine Europskoj uniji. U to vrijeme se o tome govorilo nakon naračaste revolucije, e, da bi ona mogla postati nekakva liberalna demokracija europskog tipa. Povijesno, kada gledam unazad, mislim da je to politika koja je na brzinu smišljena kako bi se zadržala Ukrajina i još nekoliko europskih zemalja u istočnom partnerstvu, kako to sada zovemo. Usprkos e, onome što vi i gospodin Panceri tvrdite, to je možda jedna od temeljnih politika, ali na samom početku je krivo postavljena na noge. To je bila zapravo reakcija na geopolitička zbivanja od prije 8-9 godina. Ne znam je li to još uvijek stoji s obzirom na e, trenutnu situaciju. Mislim da je to upitno. Da, ne znam jesu li ta e, vaše sjećanje na povijest točna. Da, ja imam sjećanja e, koja izlaze iz okvire onoga što je spomenuo Charles Tenok. Ja sam bio ministar za europska e, pitanja. Bilo je, dakle, u susjednoj zemlji. Prema tome ja imam perspektivu koju mali broj zastupnika u ovome domu ima. Dakle, ako gledamo sa ove dvije perspektive, dakle ne govorimo samo o povijesnoj perspektivi, ja bih zapravo rekao da je posao dobro odrađen. Možda bi stvari mogle biti bolje, ali da toga nije bilo mogle su biti i mnogo gore. Vi kažete da se tu žurilo. E, da, možda e, je to moglo biti i bolje, ali kao što znate, politika je umijeće da se postigne maksimum pod određenim e, uvjetima. To je larđi possible, umijeće mogućeg. Ako e, govorite o tome da bi politiku prema istočnom susjedstvu trebalo zamijeniti politikom proširenja. Ja se možda mogu imati simpatije prema tome, ali mislim da to ne stoji. Dakle, bolje imati jednu čvrstu politiku nego ništa. Mislim da ima mnogo prostora za poboljšanje. Kada kažem da politika treba biti solidna, da velikodušna i tako dalje, ja imam čitav jedan stavak koji govori o tome da se treba preporučiti Europskoj uniji e, to, to, to i to, A, B, i tako dalje. Dakle, mislim da se tu može još mnogo dodati bez da se dovodi u pitanje čitava politika bez koje bi europska vanjska politika e, gotovo bila nepostojeća mislim da pretjerujete. I ako to proizlazi iz vaših ambicija, onda sam ja u potpunosti na vašoj strani. Međutim, mislim da ova politika treba biti što kvalitetnija, što solidnija, što robustnija, a ne da se dovodi u pitanje njezino, eh, njezina svrha i postojanje. To je jedna eh, dobra politika i potrebno nam je sada više nego ikada ranije. Hvala lijepa. Dopustite da i ja kažem nešto o povijesti. E, našu politiku susjedstva e, izumili su naši poljski i švedski kolege. E, to nije bio instrument kako bi se bilo što postiglo u vezi sa Ukrajinom. Mislim da je u povijesnom smislu ova politika ispravna. A kao drugo, ja vidim problem koji imaju ne, e, kolege e, izvjestitelji, a to je da se izvješće sastavlja usred jedne faze velikih promjena. Naći tu jedan razuman e, put i način je vrlo, vrlo težak, teška zadaća, zato je vrlo važno pridržavati se tu nekih načela, što se može i reći za veći dio ovog izvješća. Nadam se da ćemo na kraju ćemo morati reći hoće li, biti, hoće li izvješće biti e, usvojeno ili ne. To se naravno mora odlučiti na temelju E, stvari koje će se dogoditi prije Vilniusa i tu moramo biti fleksibilni. Naravno da ne možemo donositi preuranjene odluke. Ne možemo biti e, brzopleti, moramo pričekati i vidjeti što će se dogoditi. Tu ne mogu još ništa reći, ja još nisam formirao svoje stajalište ne znam hoće li se do Vilniju, u Vilniusu dogoditi potpisivanje ili neće. Još e, se to ne može reći. Po mom mišljenju je dobro što su izvjestitelji e, i dio izvješća koji se tiče južnog susjedstva, da se i taj dio izvješća e, nalazi u permanentnim promjenama. ja bih zato zamolio da nastavimo sa ovim procesom i da ostanemo otvoreni, a ja mogu zamisliti da ćemo na sam jedan dan prije plenarne, plenarnog zasjedanja morati još mijenjati rečenice u ovom izvješću. Ja se nadam da to neće biti e, neophodno, ali u, na primjer u slučaju Ukrajine mnogo toga se e, razvija u pozitivnom smjeru i pozitivne promjene su na vidiku, međutim moramo e, paziti paziti radi se o ispunjavanju kriterija, o selektivnoj pravdi, e, izvješću Koks Kvašnjevski gdje se radi o selektivnoj pravdi, to je zapravo i e, još preostali slučaj Timošenko koji još nije riješen. Tu se, tu, su, e, tu se postavljaju kritička pitanja, što je također dobar razvoj e, stvari. Ja sam jutros već izvješta, izvijestio o, razgovorima koje sam na tu temu imao sa povjerenikom Fuleom. Ja e, vidim da jest moguće i da postoji politička volja. Predsjednik Januković je na javnoj sjednici izjavio da se o pitanju selektivne pravde još nije odlučio. vjerujem da možemo nastaviti e, zadržati smjer kojim sada idemo i da do 15. listopada još e, trebamo jasno ostati na ovom putu, jasno i dalje izražavati svoje ciljeve i zahtjeve a sljedeći mjeseci će pokazati što će se dogoditi što se tiče pritiska koji vrši Rusija možda će se pokazati da je to kontraproduktivno i da to zapravo povećava naše šanse. E, dakle, radi se o, velikoj spremnosti e, sa strane naših susjeda zapravo da se odupru tom pritisku. E, a mi kao parlament važno je da se opredjelimo za, da, da izrazimo svoju spremnost da podupremo e, mjere koje mjere koje e, naši susjedi poduzimaju koje su u skladu sa načelima i vrijednostima koje mi zastupamo Trebali bismo možda od sljedećih tjedana se vrlo intenzivno pozabaviti temom energija i e, tim, tom problematikom u vezi sa našim e, Ja vjerujem e, da je na spremnost za međupovezanost na energetskom, energetskom sektoru postoji vrlo je značajna i mislim da i tu trebamo jasno izraziti našu spremnost e, e, da pružimo podršku i pomoć. E, Srčno zahvaljujem izvjestiteljima i zahvaljujem gospodinu Dimitrovu. Hvala vam što ste imali strpljenja s nama vjerujem e, nakon razgovora koje smo prošli tjedan imali sa e, ministricom pravosuđa e, Gruzije da situacija još nije nije još postignuto sve što smo željeli međutim ako se razvoj sljedećih tjedana nastavi E, dakle, tu se ne radi o potpisivanju sporazuma sa Gruzijom, nego o parafiranju i mislim da možemo podržati parafiranje tog sporazuma e, kao što smo i u kontekstu Ukrajine uvijek e, razgovarali. Mislim da komisiji treba dosta vremena da obavi sav potreban posao i E, zato će e, to vrijeme i dobiti. Ja sad prelazimo na moje izvješće e, o godišnjem izvješću vijeća Europskom parlamentu zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici. Tu imamo veliki broj amandmana. Ja sam već e, razradio veliki broj kompromisnih amandmana i nadam se da ću vam sutra ili preksutra moći staviti na raspolaganje te e, tekstove kako bih i vaše, e, vaše stališta u vezi s njima mogao uzeti u obzir. Ja se tu želim međutim koncentrirati na neke ključne poruke i želim jedan koherentan pristup tako da ne možemo e, poimenično e, navesti svaku zemlju i svaku politiku. Mislim da ćemo ostati pri tom toj metodi. E, svatko ima neku svoju zemlju koja mu je važna i zanimljiva, ali ako pretjeramo sa dužinom teksta, niko više neće htjeti čitati to izvješće. Tako da mislim da smo zapravo našli jednu razumnu mjeru. Razradili smo cijeli niz kompromisnih amandmana e, i ja bih vas zamolio da pokušamo tijekom e, tje, sljedećeg tjedna naći jedan e, termin za sastanak sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo o amandmanima razgovarali već početkom sljedećeg tjedna i kako bismo e, mogli glasati o e, predlozima kompromisnih amandmana i kako bismo u listopadu već, bez većih poteškoća mogli staviti to izvješće na glasanje. Ja to ne smatram nemogućim, da zapravo smatram to vjerojatnim. E, dakle, ja ovdje imam zapisan datum 9. listopada Silvio je upravo priznao svoju pogrešku, to je isto e, nešto novo, dakle radi se o 7. listopadu. Gospođa Kopa je tražila riječ. E, hvala gospodine predsjedniče. Naš izvjestitelj u Sjeni, gospodin Pašku, e, je danas odsutan pa ću ja u njegovo ime reći nekoliko stvari. Kao što ste rekli, E, mi zapravo e, cijenimo e, pristup ovog izvješća i činjenicu da, su, da je tekst što jednostavniji i što koherentniji moguće. Naravno da ne treba izbjegavati u nepotrebne detalje. Naš klub zastupnika želi podržati uravnoteženo stajalište i E, s pozitivnim, e, pozitivno očekujemo e, amandmane, kompromisne amandmane koje je najavio gospodin Brok. Dakle, očekujemo tu neke E, bitne dijelove kao što su e, relevantnost koncepta veselimo se nastavku konstruktivne suradnje sa izvješćem na ovom vrlo važnom izvještaju. Hvala lijepa na pažnji. Gospodine predsjedniče, hvala lijepa E, Klub zastupnika Alde vam stoji na raspolaganju za daljnje razgovore. Ja bih samo htio e, reći tri e, stvari. Prvo, kao prvo, kako smo, kako nas samo nekoliko tjedana dijeli od Europskog vijeća u prosincu, mislim da moramo maksimalno povećati pritisak na Europsko vijeće da e, e, iskoristi na najveći, najbolji mogući način ovu jedinstvenu šansu e, E, predsjednik Europskog vijeća i neki ministri ne očekuju i niti ne pokušavaju očekivati e, mnogo od ovog samita. Mislim da je na parlamentu da mnogo jače insistira e, što bi trebalo uključiti veću bliskost između Europske unije i NATO gdje igra ulogu i problem Cipra. Kao drugo, tražiti jedan zajednički predložak za revizije nacionalnih sigurnosnih i vanjskih politika e, Kao drugo što želim reći, proširenje. Mislim da se moramo sjetiti da je to važan važan alat u našim rukama kad se radi o vanjskoj politici, osobito kad je u pitanju Zapadni Balkan. Kao treće, u pogledu definiranja liberalne demokracije mislim da je danas popodne smo razgovarali o tome da je naše susjedstvo u potpunosti shvaća našu definiciju pluralizma i naše standarde e, koji se tiču ne samo E, toga da se bude demokratski izabran nego i da se po demokratskim načelima vlada poštivajući oporbu to su dakle tri bitne stvari koje bi naš klub zastupnika e, jako rado vidio u e, završnoj verziji izvješća hvala lijepa Gospođa Lunaček ima riječ. Hvala gospodine Brok. E, što se, moje, što se mene tiče zelenih, mi ćemo s vama rado sjesti sljedeći tjedan i razgovarati o prijedlozima kompromisnih amandmana. Želim spomenuti samo nekoliko stvari koje su se nama čine osobito važne. E, mogu se pridružiti ovome što je rekao kolega Daf upravo, naime važnost proširen, politike proširenja i da je to još uvijek e, jedan od najvažnijih instrumenata e, i načina da i naše mirovne inicijative budu uspješne i zato apeliram na vas da prihvatite neke naše amandmane gdje E, u pogledu Kosova i Makedonije mislimo da bismo e, da, da postoje elementi koji tu sprečavaju našu politiku. Kao drugo što se tiče Sjedinjenih država, američkih država, mislim e, da što se tiče najnovijih slučajeva, odnosno afere sa špijunažom, mislim da E, to e, odnose između Europske unije i Sjedinjenih država e, zbilja stavlja na probu i da to zavređuje da bude spomenuto u ovom izvješću nadalje što se tiče Irana, osobito nakon najnovijih E, pomaka e, nakon što je izabran novi predsjednik e, u Iranu i u vezi s tim smo predložili jedan amandman, nadam se da ćete ga uzeti u obzir i za kraj također na temelju aktualnih događaja mislim da treba uputiti na to da mi želimo spriječiti da evropske firme E, omogućavaju nekim režimima da se upliču u slobodu interneta dakle europske firme ne bi trebale prodavati svoje proizvode koje služe u te svrhe e, režimima koji e, imaju takve ciljeve dakle to su najvažnije stvari nadam se da ćete detaljno pogledati amandmane koje smo mi uložili hvala proširenje zapadni balkan ja neću e, se ponavljati međutim e, očito je i iz vašeg izvješća koje i ovdje pozdravljam da upravo su na tim područjima gdje je europska unija pokazala određeno liderstvo i pokazala određene rezultate evo eksplicite je spomenut e, i uspjeh u postizanju dijaloga između srbije i kosova dakle na tome ono što bih želio sada graditi dalje jest i spomenuti i očekivanja u buduće a to je prvenstveno u politici prema bosni i hercegovini. znamo da povjerenik File ima prvoga E, listopada sastanak sa svim čelnim političarima iz Bosne i Hercegovine. Znamo da PSC će imati posebnu raspravu o tome 4. E, listopada. Mislim da bi i u odboru trebali imati isto takvu jednu temu. Ne samo zbog konkretne situacije ovdje nego upravo zbog toga je tu je jedno ovaj, pitanje gdje Europska unija mora pokazati neki napredak kao što je i prije kolega rekao ako u svom dvorištu ne možemo pokazati takav uspjeh možemo zaboraviti na neku e, jaču globalnu ulogu e, europske unije. upravo zbog toga sam htio ovo pitanje spomenuti i u ovoj raspravi. hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću sam uložio amandman jer mislim da je došlo vrijeme da se kaže sljedeće. Zdravlje se mora uzeti u obzir u svim svojim aspektima, u aspektima sigurnosti. Pogledajmo što se događa u svijetu. U tom smislu Mislim e, da možemo ustanoviti da na europskom kontinentu da je stanje, e, da, se zdravlje pogoršamo. Zaista bih želio da se uzmu u obzir amandmani koji o tome govore. Hvala. Hvala, predsjedniče. Trenutno raspravljamo o izvješću koje je zaista od izuzetnog značaja e, kad, e, za budućnost Europske unije. Moram čestitati izvjestitelju na ogromnim naporima koje ulože u ovo izvješće. E, to izvješće odnosi se na sve europske politike vezane za vanjsku politiku. Također relevantne i za pitanja o kojima smo do sada razgovarali. Radi se o pitanjima o kojima se u javnosti puno govorilo u posljednjih nekoliko mjeseci. Radi se o istočnom i južnom partnerstvu. Bitno su istočno i južno partnerstvo e, izvješća koje se moraju usaditi s drugim izvješćima kako bismo poslali ujedinjenu i jednoznačnu poruku zemljama na koje se ona odnose. Htio bih da se jedno pitanje uključi u ovo izvješće. E, pritom zapravo mislim na pitanje nadzora Ujedinjenih e, Sjedinjenih američkih država. Moramo se pozabaviti pitanjima viznih režima koje primjenjuje čitav niz zemalja Europske unije. Moramo to izmijeniti. E, cijenjeni kolege, e, neki od ovih vaših poticaja su bili vrlo korisni, tako da ću pobliže pogledati amandmane koji su uloženi i nadam se da ćemo time postići jedan uravnoteženo izvješće. Ovo što je rekao kolega Daf u vezi sa bijelom knjigom. E, bijela knjiga je uvijek e, način e, da se percipira situacija u kojoj se nalaze zemlje u susjedstvu, ali mora postojati i zajednička europska strategija. dakle, jedna dodana vrijednost mora biti e, utemeljena. Dakle, ja se ne želim udaljavati od bijele knjige, ali mislim da trebamo formulirati našu strategiju i tipični, tipična britanska opreznost u ovim pitanjima e, je razumljiva, ali ja se nadam da ćemo, da mi možemo e, doći do zajedničkih i razumnih stajališta. E, se nadam da ću sutra i prek sutra moći vam poslati moje prijedloge kompromisnih amandmana. Također smo e, ako prije našeg sastanka e, u ponedjeljak utorak imate još primjedbi spremni smo ih također primiti tako da možemo naše prijedloge korigirati na odgovarajući način ja vam se zahvaljujem a ne mi, e, hoćeš li molim te ti sad preuzeti na trenutak predsjedavanje sastankom? Uh, uh, Drage kolege, nastavit ćemo sada s mišljenjem o izvješću koji se odnosi na Europska, na Europske unije o e, financijskim gubicima za e, projekte ulaganja izvan Europske unije. Odmah dajem riječ izvjestitelju e, za, eto, za to mišljenje, a to je kolega Jaček Protasijević. E, hvala. E, pokušat ću biti vrlo kratak. Naime, moram reći da je ovdje cilj e, da se obnove i revidiraju garancije što ih Europska unija daje E, tvrtkama i to u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru koji će početi sljedeće godine pa sve do kraja 2020. godine. Mislim da Europska investicijska banka e, predstavlja važan instrument e, za vanjsko djelovanje i ima za cilj da širi vrijednosti i Europske e, unije i njeno djelovanje u tim zemljama, a mi kao Europski parlament moramo budno pratiti kako ona to radi. I zato želim naglasiti neke elemente iz mog izvješća. E, usklađenost e, sa člankom 21. ugovora o Europskoj uniji. Važno je da Europska investicijska banka mora biti komplementarna Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da jasno kaže u kojoj mjeri e, radi s načelima Europske službe za vanjske djelovanje. Zahvaljujem se e, izvjestiteljima u sjeni i onim zastupnicima koji su mi u tom smislu uložili amandmane. Drugo, ja sam uključio amandmane koji daju jako veliku pažnju e, da se produbi suradnja između Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Treba se e, uspostaviti što je veća komplementarnost i konzistentnost. Treći dio odnosit će se na e, transparentnost, drugi izvjestitelji u sjeni također su to naglašavali. Naglasio sam već ulogu Europskog parlamenta i e, pokušao sam reći da se Europska investicijska banka treba više konsultirati sa svim dionicima za sve relevantne informacije, e, mora e, sve se relevantne informacije moraju objaviti u javnosti. Još jedno, koliko ja znam, odbor o proračunu je već 18. rujna raspravljao o tome, a izvjestitelj gospodin Calvin je e, rekao da se za jednu milijardu poveća e, e, poveća izdvajanje kako bi se došlo do sveukupne svote od 30 milijuna eura, dok za sada imamo e, e, svotu od 25 milijardi. E, mislim da moramo to zapravo podržati, naročito za zemlje susjedstva i zemlje koje su u predpristupnoj fazi. Zbog toga E, bih htio da predstavnik Europske investicijske banke kaže što misli e, Europska banka o tim maksimalnim iznosima, kako se to odnosi na istočni e, partnerstvo i kako se odnosi na južno partnerstvo. Druga stvar, htio bih postaviti predstavniku komisije E, kako e, se mogu ostvariti ciljevi i dakle taj e, maksimalan iznos. S time ću zaključiti jer i zahvaliti se svima e, i svjesteljima u sjeni, naročito gospodinu Watsonu i kluba zastupnika ALDE, te gospođi Akonstari, socijalista i demokrata. Zahvaljujem se i nekima iz redova zeleni, gospodinu Butikoferu, e, pona osob. Oni su dosta obogatili rad na ovom mišljenju. Neke stvari se još moraju doraditi bit će mi drago čuti i e, kompromise, odnosno ću kompromise na osnovu svega što ste napravili. Hvala lijepo, a sada molim predstavnika Europske investicijske banke da nam kaže što može kao odgovor na pitanje našeg izvjestitelja. Puno hvala. Najprije se zahvaljujem gospodinu Protosijeviću na e, mišljenju i e, na suradnji. E, njegovo izvješće je vrlo e, dobro, uravnoteženo, ali prije svega moram reći da mi smatramo da je glavni cilj našeg postojanja potpora vanjskim politikama Europske unije. Mi u sadašnjem višegodišnjem financijskom okviru možemo posuđivati E, skoro do 30 milijardi za sve regije kada se zbroje. Ali mislimo da tu razinu ulaganja možemo održati u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira e, s obzirom na iskustva koje ima u različitim sektorima od infrastrukture do klimatskih promjena i naročito u istočnom europskom susjedstvu. Kada bi se taj eh, maksimalni iznos smanjio, došlo bi do znatnog smanjivanja naše intervencije, naročito u susjedstvu, dok mi mislimo da ono što mi radimo može pridonijeti uspostavljanje eh, europskih eh, standarda u tim zemljama. Mi zato se nadamo da ćemo dobiti sličnu svotu s kojom ćemo moći raspolagati. U južnim zemljama od nas se traže da podržavamo tranziciju neke zemlje, dakle u onim zemljama koje idu prema gospodarskim i političkim reformama. I to e, na istim razinama u istočnom susjedstvu od 2007. na ovamo e, smo povećali naš e, prisustvo i sad ćemo preći 1,2 milijarde za tu regiju. E, bili bismo, rado bismo nastavili raditi više u toj regiji, ali zato što se trebati povećati maksimalna sredstva. E, sada dajem riječ različitim izvjestiteljima u sjeni. Najprije Liza Jakoncari i socijalista i demokrasta. Puno hvala. Slažem se s prethodnim e, govornicima što se tiče prijedloga komisije Mislim da je nacrt izvješća vrlo dobar i dobro odražava sva mišljenja. Teško je promijeniti svotu, e, svote novca, odnosno sredstva raspodijeliti na drugi način u geografskom smislu. Naime, ako oduzmete u jednom dijelu, E, nećete naime moći više uložiti na jednoj strani, a da pritom ne uložite manje negdje drugdje. E, uvijek, dakle, povećanje ulaganja e, s jedne strane znači smanjivanje ulaganja drugdje. Ipak, i ja mislim da bi bilo dobro više ulagati u istočno susjesu. Međutim, kada se gleda da to da je maksimalni iznos koji je određen 25 milijardi plus srednjoročno 3 milijarde, e, mislim da ćemo e, morati ostati na sadašnjoj situaciji. Želim e, također da sve to podržava e, temelja ljudska prava, vladavinu pravu demokraciju, isto tako i a, pojedine aspekte e, vezane za ekologiju i moramo paziti na to da se njih ne, podrivaju drugi e, interesi. financijske operacije e, za koje Ruska unija daje jamstvo moraju uvijek biti u skladu sa načelima Europske unije vezane za ljudska prava, okoliš i socijalne aspekte. E, moramo tražiti da sve te e, zemlje poštuju sve međunarodne sporazume, uključujući i one koje se odnose na okoliš. Kao što smo čuli, postoji još jedna e, važna, važna stvar za nas, a to je transparentnost informacija i objavljivanje informacija. Moramo zato biti u skladu s našim nedavno izmijenjenim izvješćem o korupciji i e, moramo dakle se boriti protiv korupcije i drugih ilegalnih aktivnosti. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gremu Watsonu koji je e, da, e, sjeni za klub zastupnika ALDE. Hvala, ja ću čestitati Jašaku Protasijeviću na tom izvješću i vidim da se mnogo od nas složilo oko uloženih amandmana. Znači u velikoj svoti novca, 25 milijardi kroz 7 godina. Ili ako gospodin Hoyer uspije u svojim željama iz pisma koje uputio gospodinu Broku moglo bi se raditi o 30 milijardi. I zaista možemo spitati kako dobro upotrijebiti taj novac. E, ja sam uložio amandmane za više transparentnosti u radu banke, njeznim operacijama, isto tako da se bolje uravnoteži i proširi broj ljudi na koji se naša pomoć odnosi, a isto tako da se E, svi ti zajmovi i krediti vežu i za poštivanje naših politika o ljudskim pravima, zaštiti okoliša i tako dalje. Mi želimo da se u potpunosti primjenjuje E, sve, sva ta načela. Ne vidimo zašto bi Europska investicijska banka imala vlastitu politiku transparentnosti. I zato pitam predstavnika investicijske banke zašto oni nisu spremni u potpunosti objaviti sporazume koje sklope s trećim zemljama. Ne vidim zašto to ne bi bila javna informacija kada se pak radi o uravnoteženosti, zašto toliko novaca ide u Latinsku Ameriku, a tako malo u Aziju? Ne bi li e, se to moglo više uskladiti s brojem stanovnika e, u svim tim zemljama i možda bi se ta, e, to moglo više prebaciti iz jednog dijela u drugi. Nadalje, zašto se prema Tajvanu ponašaju kao prema zemlji prema kojoj mm, uvodimo sankcije, kao na primjer Kubu. Zašto se prema Tajvanu ne odnose kao prema Kosovu i Singapuru, drugim riječima zemljama s problemima, ali zemlje koje su stavljene na popis onih koje mogu dobiti pomoć. Kada govorimo o provedbi e, politike politika Europske unije u amandmanima 69, 42 i 62 Mislim e, da se sve ovo mora napraviti u skladu s e, zakonima Europske unije. Kaže mi se, ne, ne, to nije moguće jer se europski zakoni ne primjenjuju u tim zemljama. Ja e, i ne kažem, ja se ne slažem s tim jer ne mislim da se to treba napraviti na osnovu tih zakona, već u duhu tih zakona i načelima koje stoje u tim zakonima. E, slično, kad se radi o klimatskim promjenima, e, trenutno čujem da se radi od 22 do 23 posto e, zajmova koji se daju u treće zemlje. Komisija želi to povećati 25%, posto. ja želim 40%. posto. Europska investicijska banka kaže da to nije moguće, ali što je moguće? 30, posto zašto podržavamo tvrtke koje distribuiraju plinove? One prave milijunsku, ostvaruju milijunsku dobit svake godine, zašto one ne bi sami mogle financirati stvari vezane za zaštitu okolišta? Zašto ne bismo recimo mogli financirati distribuciju električne energije i sve ono što bi nas e, moglo pomoći da pređemo na zelenu energiju? E, htio bih čuti odgovor na ova pitanja, a isto tako e, htio bih da Europska investicijska banka shvati koliko smo mi odlučni našim amandmanima i ovim izvješću. Hvala, a sada ću dati riječ Sabini Lezing, a e, nakon toga Europskoj investicijskoj banci i predstavniku komisije. Ako sam e, stvari dobro shvatila, radi se o mišljenju, o izvješću, o jamstvima što ih Europska unija daje za gubitke, odnosno za eventualne gubitke u financijskim operacijama. Dakle, ako sam dobro shvatila, to je možda vrlo jedna, jedna, jedno još e, e, uže područje. Hvala lijepa. Hvala gospodine gospođo predsjedavajuća. U ime kluba zastupnika Ljevice ja sam uložila neke amandmane i želim samo ukratko skicirati o čemu se tu radi. Mišljenja smo da je jako važno podupirati razvojne projekte, dakle ne samo privatne nego i javne projekte. Po mom mišljenju se radi o općem dobru, o javnoj infrastrukturi, e, zdravstvenom sustavu koji trebaju biti u prvom planu. Dakle, radi se o tome da se podupru projekti e, koji će e, e, omogućiti postizanje milenijskih ciljeva UN-a. Naravno, tu je važno pomoći, odnosno financirati projekte koji imaju veze sa obnovljivim izvorima energije. Što se tiče E, Hvala lijepa. Sada ću dati riječ predstavniku Europske investicijske banke i molim ga za što kraći mogući odgovor, a isto vrijedi za predstavnika komisije, e, jer e, su ovdje i je i e, predstavnik za ljudska prava s kojim želimo razgovarati. A osim toga e, moramo e, pripremiti ovu dvoranu i za jedan sastanak iz zatvorenih vrata. Dakle, najprije predstavnik Europske investicijske banke. Hvala i zahvaljujem izvjestiteljima na sjeni na amandmanima. Ja ću nastojati dati koncizne odgovore i naravno možemo nastaviti e, zasebno o tome razgovarati. Mi smo u potpunosti primijenili konvenciju iz Arhusa u svim aktivnostima unutar Europske unije i izvan nje. To uopće nije upitno. Prema tome mi imamo vlastitu politiku transparentnosti koju smo prilagodili specifičnosti banke kao institucije a naravno kao tijelo Europske unije u potpunosti primjenjujemo sve politike koje se tiču pristupa dokumentaciji. Što se tiče sporazuma s trećim zemljama, to su okvirni sporazumi koje imamo s partnerskim zemljama. Uglavnom e, se bave pitanjima kao što su diplomatski imunitet i poslovanje u tim zemljama, kao i početak misija koje imamo. Dakle, zapravo tu nema ništa političke prirode. Što se nas tiče, e, nije nam problem e, dostaviti te sporazume, međutim e, imamo povelik popis sporazuma koje smo potpisali tijekom godina i morat ćemo tražiti dopuštenje druge strane prije nego što ih objelodanimo jer sve strane se moraju složiti u tom smislu. Međutim, mi načelno s tim nemamo nikakvih problema. E, vezano uz e, raskola među regijama e, Južne Amerike i Azije, smatramo da su u smislu kreditiranja malih i srednjih poduzeća, javne infrastrukture, obnovljivih izvora energije i drugih područja, dakle kao što su zdravstvo i obrazovanje, u velikom broju zemalja u svijetu problemi su toliko veliki da bismo mi vrlo lako mogli u desetorostručiti iznos koji dajemo u svakoj regiji. Prema tome mi pratimo e, prioritete politika komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje, a dakle, dakle na inicijativu tih e, institucija, a u odnosu na odluke parlamenta i vijeća. E, mi smo Dakle, mi primjenjujemo to u skladu s prioritetima Europske institucije. Što se tiče Tajvana, i to je politička odluka, e, nije naša odluka hoće li biti na jednom popisu ili drugom. E, vijeće i parlament morat će odlučiti koje e, su zemlje koje ostvaruju uvjete, a možda će i komisija imati svoje mišljenje o tome vezano uz zakonodavstvo Europske unije. Istina je da ne možemo nametnuti europske propise o zaštiti okoliša i javnim nabavama izvan granica Europske unije, međutim kao Europska banka mi e, radimo sve što možemo na promicanju europskih normi u području e, zaštite okoliša, javne nabave, i tako dalje. Naravno, to su napori e, koje poduzimamo, koje ne možemo samo nametnuti, to zahtjeva analizu na razini projekta, ali kao banka Europske unije s obzirom na bogato iskustvo koje imamo u poslovanju unutar Europske unije mi nastojimo promicati norme i načela Europske unije kroz ulaganja u treće zemlje. Naravno mi to ne možemo e, provoditi e, na isti način kao što možemo tražiti primjenu akija unutar Europske unije. I na kraju što se tiče klimatskih e, pitanja, 25% je cilj e, koji smo se mi zadali za sve, sva poslovanja Europske investicijske banke unutar i izvan Europske unije. Prema tome bilo bi konzistentno da imamo svi sve isti cilj e, za naše operacije unutar Europske unije i izvan Europske unije. Ako to želimo povećati, bit će potrebno povesti raspravu e, i što se tiče naših aktivnosti na teritoriju Europske unije. Moramo provjeriti je li to moguće postići. E, mi se slažemo sa tom zadanom granicom od 25%. Kada bismo htjeli postići više, E, morali bismo se odlučiti za neke druge stvari u smislu ciljeva. Što se tiče projekata za plin, e, tu se isto tako postavlja pitanje ispunjavanja kriterija i mi ćemo naravno i otvoreni smo prema bilo kakvim uputama od strane donositelja politika. E, hvala. Sada riječ ima predstavnik komisije. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Ja želim pozdraviti razmjenu mišljenja na ovom odboru. Neki od komentara vrlo su korisni i mi smo primili na znanje sve komentare. Htio bih se kratko osvrnuti na jedno pitanje e, koje je postavio izvjestitelj, a tiče se e, općeg proračunskog e, iznosa. Dakle, gornja granica od 25 milijardi je utvrđena e, kroz jamstveni fond, odnosno taj jamstveni fond koji je dostupan e, putem proračuna Europske unije. Prema tome mi e, se trudimo da bude 9% ukupnog iznosa dakle zajmova da dolazi iz jamstvenog fonda. Ako opseg ukupnog jamstvenog fonda se poveća sa 25 na 30 milijardi, onda će biti više sredstava koje će se kroz europski proračun moći doznačiti za e, financiranje jamstava. Nemam točne brojke u ovom trenutku, ali mi ćemo nastojati imati e, izračun do rasprave na odboru za proračune u četvrtak hvala i hvala vam što ste bili kratki. Mislim da e, možemo svima zahvaliti što su e, rekli svoje mišljenje tijekom ove prve razmjene mišljenja. Glasovanje ćemo imati 10. listopada. Sada zatvaram ovaj dio sastanka i možemo prijeći na razmjenu mišljenja sa gospodinom Lambrinidisem, ali s obzirom da će taj sastanak biti zatvoren za javnost, molim sve one koji e, nemaju mogućnost pristupa zatvorenim sastancima da napuste dvoranu, a ja ću isto tako uzeti stanku.